kolegama. E, isto tako, isto tako ovi koji, skupina koja se nalazi e, gore na galeriji, ja ću ih pozdraviti. Zahvaljujem provoditeljima i do 15